presidente dragi kolege otvaramo zasjedanje ponovno sada ću objaviti rezultate brojanja glasova 733 glasača. Većina članova koji su zastupnici Europskog parlamenta je 374. Glasovi za 383. voti contrari. Glasova protiv 327. Suzdržani 22, jedan nevažeći listić. Na temelju tih rezultata kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije koje je predložilo Europsko vijeće je odabrana od strane Europskog parlamenta. Čestitam gospođi Ursuli von der Leyen na izboru E, želim joj sve najbolje u obnašanju dužnosti. U skladu sa člankom 124 stavak 3 poslovnika obavijestit ću o tome vijeće e, te ćemo izvijestiti također da se sa zajedničkim sporazumom predlože i kandidati za povjerenike u Europskoj komisiji. Također ću izvijestiti vijeće o odluci Europskog parlamenta. I e la consegno, visto... Budući da je predsjednica komisije ovdje, njoj ću predati ovaj potpisani zapisnik. Gospođo von der eh, Leyen, čestitam vam u ime Europskog parlamenta na eh, izboru za predsjednicu Europske komisije. U ime kolega, naravno, eh, imate čestitke ovog Europskog parlamenta. Vi ste u iznimno važnoj fazi za europske institucije. Moramo se pripremiti za saslušanja povjerenika E, kao što znate, e, biti ćemo jako strogi e, na tim saslušanjima. Iščekujemo od vas da Očekujemo od vas da one teme o kojima ste govorili danas ovdje pred nama, da ćete ih i produbiti i da ćete ih razraditi zajedno sa vašim kolegijem povjerenika i da ćete ih predstaviti e, pred nadležnim odborima. Idući tjedni bit će jako bitni za budućnost Europske unije. E, želimo da e, budemo uspješni u tome, a to ćemo uspjeti samo ako ćemo ostvariti vrlo dobru suradnju između europskih institucija. Sada ću vama dati riječ da se obratite evo našim zastupnicima zastupnicima ovdje. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici parlamenta, Osjećam se počašćenom i preplavljena sam emocijama, te vam zahvaljujem na povjerenju koje ste mi ukazali. Povjerenje koje ste mi ukazali jest vjera koju ste ukazali Europi. To je povjerenje koje imate u ujedinjenu snažnu Europu od istoka do zapada, od sjevera do juga. Vaše povjerenje u Europu koja se spremna boriti za budućnost, a ne se boriti međusobno. Vaše povjerenje u Europu koja će se uhvatiti u koštac s velikim današnjim izazovima zajedno. Zadatak koji je pred nama zaista me čini poniznom. To je ogromna odgovornost. Moj posao kreće odmah. Zahvaljujem predsjedniku Sasoliju. Zahvaljujem predsjednicima klubova zastupnika, zahvaljujem svim zastupnicima Europskog parlamenta koji su danas odlučili glasovati za mene. No moja poruka svima vama je eh, radimo zajedno, konstruktivno, jer mi to moramo pokušati kao ujedinjena i snažna Europa. Hvala. Grazie. Hvala, gospođo von der Leyen. A sada ću e, poslati ova pisma vijeću i također predsjedniku Donaldu Tusku o odluci koju smo donijeli u Europskom parlamentu. E, prekinut ćemo zasjedanje na nekoliko minuta. Hvala. Kolege, nastavljamo zasjedanje. Molim vas da sjednete na svoja mjesta ili izađete iz dvorane ako ne želite biti na raspravi. colleghi cortesemente prego coloro che non vogliono seguire... Za one koji ne žele ostati na raspravi, neka izađu iz dvorane. L'ordine del giorno Prema dnevnom redu idemo na izjavu potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi globalne strategije Europske unije. Sad ću dati odmah riječ e, potpredsjednici, visokoj predstavnici Federiki Mogherini. E, drago mi je što evo prvi put u životu predsjedam tijekom vašeg govora. Čestitam vam na izvrsno odrađenom poslu u vašem mandatu i želim vam e, uspjeh i u sljedećim mjesecima na vašem položaju i u svim budućim angažmanima. Zahvaljujem, izvolite. Zahvaljujem. Veliko mi je zadovoljstvo i čast e, što mogu, ako sam dobro e, shvatila, e, održati prvu raspravu u ovom sazivu. Također sam imala tu čast održati i raspravu, zadnju raspravu u prošlom sazivu. Dozvolite da vam na početku svima čestitam ili na reizboru ili na izboru kao zastupnike Europskog parlamenta i dozvolite također da Također e, čestitam novoizabranoj predsjednici Europske komisije. Ursula i ja smo proteklih godina jako dobro surađivali, posebice tu mislim na naš zajednički rad vezano uz zajedničku europsku obranu i ja sam sigurna da će komisija biti u dobrim rukama. Među ostalim stvarima na kojima smo zajednički radile, Ursula i ja neki od e, ministara koji su s nama surađivali su sada ovdje u ovom domu kao zastupnici u Europskom parlamentu jest i e, globalna strategija e, Europske unije s kojom smo krenuli prije tri godine. To je na neki način kompas koji je usmjeravao naš rad u proteklih tri godine E, i zapravo je rezultat prerada i e, promišljanja i promjena u prethodnim strategijama. Zahvaljujem Europskom parlamentu na tome što je donio strategiju, ali isto tako što je omogućio da se ona provede u djelo. To je zaista ishod zajedničkog rada. Svih 28 članica Europske unije i veliki broj e, zastupnika u Europskom parlamentu odigrali su ključnu ulogu, ali isto tako i zastupnici nacionalnih parlamenta te predstavnici organizacija civilnog društva. Uistinu zajednički rad. I bila je to prilika da se usredotočimo i na vrijednosti, na interese, koji su nam svima zajednički. E, interese i vrijednosti koje nadilaze e, političke obitelji i ideološke rasprave. Složili smo se da moramo osnažiti i konsolidirati našu ulogu globalnog pružatelja sigurnosti. Složili smo se da veliki izazovi našega doba traže multilateralna rješenja. I složili smo se također da Europa može biti važna, važna je i ostavlja traga u svijetu svijetu samo ako postupamo kao jedno, kao jedinstvena unija. Naravno, postoji mnogo više toga osim globalne strategije. Ja se nadam da ste vidjeli i samu globalnu strategiju, ali isto tako i posljednje izvješte o provedbi globalne strategije Europske unije nakon eh, sastanaka eh, ministara eh, vanjskih poslova. Pripremili smo izvješće od 50 i nešto stranica vezano uz postignuća i moguće buduće opcije i to je zapravo rad koji ja stavljam pred vas za buduće razmatranje. Na koji način iskoristiti instrumente koje smo osmislili, na koji način oblikovati budućnost za zajedničku sigurnosnu politiku Europske unije. mnogo je toga u globalnoj strategiji, osim ova tri koncepta koja ću sada spomenuti, ali želim reći sigurnost i obrana, multilateralizam i efikasnija učinkovitija Europska unija. Najprije nekoliko riječi o obrani i sigurnosti. Pokazali smo da ova Europska unija zna kako isporučiti rezultate ako postoji politička volja. U nekim situacijama smo postigli čak i više nego što smo se nadali ili očekivali u tom području. Kad smo počeli govoriti o uspostavljanju stalne strukturirane suradnje, takozvanog PESCO-a, mnogi su bili skeptični. Sjećam se jako dobro da sam prvi puta o tome raspravljala E, s vama tijekom vlastitog saslušanja prije pet godina e, na sastanku, zajedničkom sastanku odbora AFET i DEVE. Ali usprkos e, skepticizmu, usprkos svemu, uspjeli smo napraviti čak i više nego što smo očekivali, a to je Europski obrambeni fond i koordinirani napor. I to je zapravo nešto što zaista predstavlja stvarni korak naprijed. Mi državama članicama omogućujemo da im izdaci za obranu budu efikasniji, a isto tako da istovremeno imamo potrebne obrambene kapacitete, vojne kapacitete u zraku, na kopnu, e, na moru, ali isto tako e, i govorim tu o svemirskom programu. Također smo uspjeli investirati više u naš civilni program koji i dalje e, na ponos Europskoj uniji. Europska unija sigurnosti i obrane istinu je napravila svoje prve konkretne korake nakon toliko desetljeća e, tijekom kojih je postojala samo na papiru ili čak niti na papiru. S vremenom smo se osnažili, ali osnažili smo također i našu obrambenu i sigurnosnu suradnju s partnerima diljem svijeta. Za početak s NATO-om, ali i on kraj NATO-a. Upravo sam se vratila iz Srednje Afričke republike gdje smo primjerice radili mi u Europskoj uniji sa e, ženama i muškarcima koji e, rade pod našom zastavu sa um, mirovnim snagama UN-a. I također smo pomogli e, zemljama G5 da uspostave vlastitu e, vojnu snagu. Druga stvar koju želim spomenuti jest multilateralizam. Europa jest e, suradnička i multilateralna snaga po svojoj definiciji. To je nešto što je u samom DNK europskog projekta. Multilateralizam a u Europi, ali isto i tako i sustav Ujedinjenih naroda nalazi se pod mnogo snažnijim pritiskom nego ikada prije neki su prestali davati financijsku potporu jedinim narodima, primjerice kad govorimo u UN-ovoj agenciji za pomoć palestinskim izbjeglicama. Mi smo povećali našu podršku, ali ono što je najvažnije jest da mi uvijek nastojimo raditi na tome da se pronađe multilateralno rješenje za mnogobrojne i teške probleme našeg doba. Dakle, ne samo da mi branimo nuklearni sporazum sa Iranom, održive ciljeve, provedbu Pariškog sporazuma, e, kreiranje nove generacije e, slobodne i e, poštene trgovinske razmjene. Međutim, mi cijelo vrijeme, osim što branimo to, nastojimo stvoriti multilateralni okvir tamo gdje ga nije bilo. Naše rasprave kada govorimo o Venecueli u kontaktnoj skupini koju je promovirala Europska unija, zaista nastojimo riješiti i ublažiti krizu. Također trebam kao primjer spomenuti trilateralnu suradnju sa Afričkom unijom i UN-om, Briselsku konvenciju o i isto tako regionalne sastanke koje smo organizirali kako bismo dali podršku u mirovnom procesu u Afganistanu. To su zaista vodeći primjeri e, multilateralizma i vrlo konkretni. I ne samo da smo mi branili multilateralizam, to smo zaista činili, mi smo ga također uspjeli obnoviti inovativnim i novim rješenjima. Treća točka koju bih željela spomenuti jest naš način rada. Naš način rada jest zaista nešto što je bio sastavni, ključni dio globalne strategije EU-a prije tri godine kada smo o njoj njoj razgovarali e, i ponovno želim zahvaliti Europskom parlamentu u prethodnom sazivu, a ja sam sigurna da će ovaj saziv nastaviti istim putem, na e, potpori i na doprinosu našim nastojanjima da povećamo dosljednost i e, koordinaciju unutar institucije među institucijama Europske unije. Kroz cijeli taj rad mi smo bili zaista e, najuspješniji kada smo ostali ujedinjeni i to je zapravo bila središnja ideja globalne strategije. Dakle, e, pravednija Europska unija nije samo stvar načelnog izbora. E, ujedinjena Europa je također najbolji način da naše aktivnosti budu efikasnije. Samo ujedinjeni ćemo nešto značiti u današnjem svijetu. Ponavljam ponovno, nema malih i velikih država članica postoji e, zapravo male države članice i države članice koje još nisu shvatile da su male u današnjem globaliziranom svijetu. Dakle, samo ujedinjeni i zajednički možemo e, ostvariti napredak kada se radi o našim interesima i vrijednostima. I zaista kad ostanemo ujedinjeni, uspijevamo ostaviti traga. Nekad su to ključne prekretnice ne samo za nas, već i za naše partnere diljem svijeta. Dakle, rekla bih da smo u ove tri godine ostvarili veliki napredak. Kao prvo, povezivanje naših sigurnosnih i razvojnih politika E, te povezivanje interne i eksterne strane naših aktivnosti, e, koordinirani rad unutar Europske komisije zahvaljujući skupini koju smo oformili sa povjerenicima i Europskom službom za vanjsko djelovanje. Ta se skupina sastajala redovito proteklih nekoliko mjeseci, a isto tako i države članice su se e, zapravo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda koordinirale e, više nego ikad. I to je nešto što je bilo gotovo nezamislivo prije e, tri godine. Naš napredak u tom smislu bio je moguć zahvaljujući zajedničkoj političkoj volji da se ostvari napredak. No, Želim ovo podijeliti s vama i želim to reći. Ja sam itekako svjesna da ova postignuća, sve što smo postigli u ovom sektoru, u ovom području, e, možda neće biti dugoročno ako e, politička volja nestane. I to je poruka koju želim poslati. Rezultate treba konsolidirati. Nove mogućnosti koje smo otvorili u tih proteklih 3-4 godine, sada se mogu dodatno istražiti i proširiti, ali to zaista traži jedno jedinstvo u svrsi, odlučnost i prvenstveno političku volju. Europski parlament bio je ključan element u tom napretku. Zastupnici parlamenta bili su uistinu važni akteri naše vanjske politike. E, kroz vlastite diplomatske misije, kroz opažanja vezana uz izbore, e, kroz potporu politikama, kroz konstantni fokus na ljudska prava. I želim zaista vašim prethodnim suradnicima iz ove vijećnice zahvaliti na tome i ponavljam, sigurna sam da ćete i vi nastaviti raditi u istom smjeru. Dakle, vaša je uloga ključna. Vi ste ti koji imate posljednju riječ kada se govori o ključnim temeljnim pitanjima koje se e, tiču naše sigurnosne i vanjske politike. Vi ste ti koji ćete imati zadnju riječ kada se radi o proračunu Europske unije, vi ste ti koji će imati zadnju riječ kada se radi o smjeru naše vanjske politike u godinama koje su pred nama. Dakle, poziv na Ujedinjenu Europu danas je snažniji nego što je bio prije pet godina. Ja vjerujem da će biti još hitniji i još važniji u godinama koje koje su pred nama odabir i odgovornost su na vama i ja sam sigurna da ćete vi biti u stanju odgovoriti na taj poziv na najefikasniji i najodgovorniji mogući način te da ćete kontinuirano ulagati u globalnu ulogu Europske unije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem potpredsjednici visoke predstavnice. Sada otvaram eh, izlaganja u ime Pučana. Započinjemo sa zastupnikom Galerom. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala. Prije svega želim e, reći da mi je doista drago što je Ursula von Leyen izabrana za predsjednicu komisije. Siguran sam da će upravo u vanjskoj sigurnosnoj obrambenoj politiki zajedno sa Josefom Borelom i drugima e, zauzeti glavna stajališta. Zajedno želimo e, red i utvrditi našu E, europsku e, volju, interese i snagu u globalnom svijetu i također to je nešto što konstruktivno prati našu globalnu politiku i to ćemo činiti i dalje u ovom zakonodavnom razdoblju, a to posebice želimo i s novim instrumentom NDICI također i zadržati naš, učin, naš utjecaj. Naime, krize su posuda oko nas, na istoku, jugoistoku, jugu i upravo to poziva na zajedničko postupanje i utvrđivanje da doista imamo zajedničke interese i da iz, te tog zajedništva nitko ne može istupiti. Hvala, a sada dajem riječ zastupnici Piri na minuti 30 u ime eh, socijaliste i demokrata. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije tri godine ovaj je dom pozdravio uspostavljanje globalne strategije kao e, važnog elementa na putu prema otpornoj i snažnoj Europskoj uniji. Trebali smo pragmatičnu viziju u kojoj su jasno identificirani ciljevi, interesi, instrumenti i partneri naravno. E, ostvarili smo veliki napredak od tada. Globalna nesigurnost bez presedana jest e, nešto s čime se suočavamo, a globalna strategija je osnažila naša multilateralna partnerstva i osnažila naš angažman u globalnom upravljanju. Nevjerojatan napredak ostvaren je u većem broju područja, prvenstveno u sigurnosti i obrani. Moramo iskoristiti taj momentum i dodatno uložiti napor vezano uz ključna pitanja za EU i ovaj dom. Kao prvo, jasna europska perspektiva za proširenje. Drugo, pošteno i održivo upravljanje migracijama. I treće, snažan angažman sa zemljama na našoj granici kako bismo imali efikasnu susjedsku politiku. Da, svijet danas, danas nije u boljem stanju nego što je bio 2016. godine. E, europske vrijednosti solidarnosti i e, vladavine prava zapravo e, se nalaze pod prijetnjom. Sam njihov temelj je pod prijetnjom. Došao je trenutak gdje zapravo moramo iskoristiti multilateralne platforme koje će e, omogućiti da se osigura sigurnost i vrati stabilnost koja je nastala destabilizacijom zbog klimatskih promjena. Dakle, e, dugujemo svima da iskoristimo globalnu strategiju kako bismo se uhvatili u koštac sa novim globalnim izazovima. Hvala. Hvala, a sada u ime Renew Europe e, zastupnica Vautmans. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobra večer kolege i gospođo Mogherini. Prije tri godine mi smo s partnerima oformili globalnu strategiju. U to vrijeme to je bila ključna stvar. Mi u ovome parlamentu zaista smo željeli imati taj kompas za e, vanjsku akciju u svijetu. E, bilo je to vrlo nesigurno vrijeme, a globalna strategija omogućila nam je da zaista imamo taj kompas koji će nam omogućiti da se osjećamo sigurnije u svijetu i na ovom kontinentu. I vi ste sami vrlo jasno rekli da kada postoji politička volja, da se ostvaruje napredak i kad smo imali, mi smo ostvarili napredak, ostvarili rezultate na koje možemo biti ponosni. Pogledajmo PESCO, pogledajmo misije, pogledajmo obrambena pitanja, odlično ste obavili svoj posao i to je dobra stvar. Instrument za mir je još jedna stvar koju treba spomenuti. Činjenica jeste da moramo biti pouzdani partner. Evo, ostvarili smo e, zaista e, rezultate u manje od pet godina i zaista se moramo okrenuti budućnosti i vidjeti na čemu trebamo raditi više. Mislim da e, sada, kada imamo novu predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, da ćemo nastaviti dalje raditi na tim pitanjima. Bilo je vrlo zanimljivo raspravljati s njom i o tim stvarima. Mislim da možemo učiniti još više. Možemo imati snažniju ujedinjenu Europu. Mislim mislim da moramo učiniti više po pitanju europske obrane. Ja zaista mislim da moramo ići u smjeru zajedničke europske vojske. I na kraju hvala vam gospođo Mogherini. vodili smo s vama mnoge večernje kvalitetne rasprave. Želim vam na tome zahvaliti i hvala vam na globalnoj strategiji. Hvala. A sada? Prihvaćate li plavi karton zastupnik Claire Fox, prihvaćate li? plavu karticu? Izvolite, Fox, imate riječ, zastupniče Fox. Samo sam željela pitati. Jeli eh, je li demos različitih eh, nacionalnih država članica i različiti narodi ikad glasali ili ih je netko pitao da glasuju za zajedničku vojsku? To je eh, ogromno nametanje e, federalističke odluke koja je protivno slobodi i demokraciji. Mene to zastrašuje. To da se Europska unija usuđuje e, to predložiti u sklopu vanjske politike. E, već je dovoljno teško kontrolirati one koji vode društvo kad se govori o vanjskoj politici i paziti da se oni ne e, ponašaju na neodgovoran način ako živite u nekoj od država članica, ali sama ideja da bi ovako nešto nametnuto bilo na glasovanje ovome parlamentu meni je zastrašujuća i apsolutno neprihvatljiva. gospodine predsjedatelju, ja sam mislila da je e, plava kartica za postavljanje pitanja. Ja nisam čula pitanje, čula sam samo izjavu protiv europske vojske, stoga ću preskočiti plavu karticu. Mislim da su ljudi u Europi e, putem Eurobarometa jasno rekli da su za veću razinu suradnje e, u obrambenim i sigurnosnim pitanjima, a ja osobno se zalažem za europsku vojsku. Hvala. Hvala, podsjećam sve da plave kartice služe upravo za postavljanje pitanja govorniku koji je prije toga se javio za riječ, koji će onda dati na to odgovor. Sada u ime e, zelenih i Slobodnog Europskog saveza zastupniku Bütikoferu dajem riječ, izvolite. Thank you, President. Dear Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo visoka predstavnice, e, potpredsjednice, dragi kolege, ja zaista mislim da je ogromna razlika između europske vojske i snažnije suradnje u području obrane, ali to je samo zagrada. Mislim da Postoji simbolična vrijednost u tome da je jedna od prvih rasprava u novom sazivu parlamenta upravo o globalnoj strategiji Europske unije, jer to je nešto što će zapravo biti u samoj srži našega rada, velikog dijela našega rada